told me about that. Give him the regard. to talk about it. Colleagues, we now move to the declarations of vote. E, dragi kolege, prelazimo sada na obrazloženje glasanja. Stavit ću kasnije, ne, nastavit ću sada na njemačkom u interesu prevoditelja. Prvo izvješće vezano uz obrazlaženje glasovanja tiče se postupovnih jamstava za djecu osumnjičenu ili optuženu u kaznenim postupcima. Prva govornica za na jednu minutu je Kristina Morvaj. Oprostite predsjedavajući, u ovom času još uvijek ne može govoriti E, jer jednostavno kolege ne slušaju. Mislim e, da bi se nastavljanje sada, da bi to jednostavno značilo ponižavanje europskih građana. Molim vas da pričekate da e, situacija bude dostojanstvena kako bi se moglo govoriti u parlamentu. U ovakvim okolnostima nije jednostavno moguće govoriti. Molim vas e, predsjedavajući da kažete kolegama da ako žele voditi privatne razgovore da izađu iz vijećnice. A pričekajmo s obrazlaganjem glasanja sve dok uvjeti za to ne budu ispunjeni. Well, um, već sam čekao nekoliko minuta. E, mogu to napraviti što tražite jer imate pravo. Dragi kolege, molim vas dakle da privatne razgovore nastavite voditi izvan vječnice. E, molim e, kolegice iz mog kluba zastupnika Aneli, Katlin i Sofi, molim vas lijepo da nastavite razgovor izvan vječnice kako bi kolege mogli prijeći na obrazloženje glasanja. I think Morvaj, Gospođo Morvaj, imate sada riječ na jednu minutu kako biste obrazložili kako ste glasovali. Glasala sam za izvješće o postupovnim e, pravima, u pravima vezanje za djecu u kaznenom postupku. Problemi bi se mogli e, pojaviti vezano za samu terminologiju, jer prema definiciji Ujedinjenih naroda svi koji imaju manje od 18 godina su djeca. U mađarskom zakonu njih zovemo maloljetnicima. No, u e, današnje vrijeme djeca mlađa od 14 godina mogu također biti kazneno gonjena. Ja znam kakve obiteljske tragedije se mogu dogoditi kada se djecu optuži, a ta djeca nemaju prava zaštite u postupku. Ta djeca mogu jednostavno ostati bez ikakve zaštite. Zato mi je drago da se ovaj eh, eh, izvješće usvojilo. Gospodin Pospišov ima riječ. Hvala lijepa. Nisam glasao za ovo izvješće i to iz jednog bitnog razloga. Slažem se naime da moramo imati jedinstveni sustav zaštite djece. Međutim, ne vidim da se ova direktiva time bavi jer je njezina područje primjene previše široko. Tu se govori o zaštiti privatnosti, ali zaštita pripavnosti treba biti u nadležnosti država članica. U Češkoj primjerice govori se o raspravi da li netko treba, počinitelj treba ostati maloljetan. A onda također kategorija djece predlaže se da bude do 21. godine života. Mislim da je to previše i da trebamo se držati prijedloga komisije od 18 godina. Andres Mamikin sada. Hvala lijepa. Prema statističkim podacima o situaciji u Europskoj uniji, u različitim kaznenim postupcima e, se su, je uključeno e, milijun e, djece, što znači 12% svih onih optuženih u kaznenim postupcima. Situacija u pojedinim državama članicama je različita i ne postoje zajednička normativa kojom se definira na koji bi se način ispravno ponašalo prema djeci. Dakle, treba vidjeti kakva je minimalna nadležnost i izraditi samo zakonodavstvo prema djeci. To je pozitivno. Mislim da se sve to treba primjenjivati na one koji imaju do 18 godina a ne one e, koje su imaju 21 godinu. Ipak trebamo početi raditi na novoj direktivi kojom bi se obuhvatila i djeca e, koja imaju 14 godina. Sada kolegica Monika Makovej. Hvala lijepa. Djeca u kaznenom postupku e, su mnogobrojna svake godine. To smatra Europska komisija. 12% svih onih koji, protiv kojih se vodi kaznenih postupak su djeca. A dječja prava nisu dovoljno zaštićena kada se radi o kaznenom postupku u velikom broju država članica. i rezultat toga je kazneno gonjenje djece čija prava se ne štite u velikom broju država članica. Iz toga je razloga potrebno imati barem minimalne norme kako bi se zajamčila prava djece. Moramo imati postupovna prava i mehanizme zaštite djeca trebaju imati pravo e, da e, na odvjetnika i na prevoditelja za slučaj e, da je to potrebno. dakle, imati minimalne zajedničke standarde za djecu mlađu od 18 godina koji su iz nekog razloga ili optužena ili su u bilo kojem dijelu slučaju ovoga Evo, kolega Daniel Hanan sada ima riječ na jednu minutu. Hvala, potpredsjedniče. Govorimo ovdje o pravnom statusu prema Europskoj povelji eh, o ljudskim pravima koje nam je gospodin Cameron nas je osigurao da se to neće primjenjivati na Ujedinjenom krajstvo a njegov ministar je onda rekao pa dobro ajde kad već to je tu onda u redu a onda smo čuli da je to dio sadašnjih e, pregovora, ali se ništa nije promijenio. I vidimo da europske institucije sada opet e, skupljaju jako puno ovlasti. Nekada se Europska unija bavila pitanjima trgovine, a Vijeće Europe se bavilo pitanjima ljudskih prava. A sada se to izmijenilo i a vidimo da e, prema tome mi više ne smijemo biti dio toga. Hvala gospodin Polčak na jednu minutu. Hvala lijepo što ste mi dali riječ. Moram priznati da mi nije lako bilo odlučiti o tome kako ću glasati. Ne zagovaram e, to da Europska unija odlučuje o kaznenom e, pravu. S druge strane tu ima i pozitivnih i negativnih elemenata. I kada sam sve odvagnuo, glasao sam za ovo izvješće. Osobno bilo mi je najvažnije da očuvamo jednake uvjete za djecu te da im zajamčimo da u kaznenom postupku ne budu, da kazni postupak ne ide njime na štetu. U češkom e, zakonu imamo slične kategorije vezane za, godiš, e, za dobne skupine. Hvala, Sean Kelly na jednu minutu. Zalažem se za ovaj prijedlog E, ovu direktivu koja štiti prava djece u kaznenom postupku. Do ovog teksta došlo je nakon devet trijaloga i čestitam svima koji su u njima sudjelovali. Šest tisuća djece u Europskoj uniji uključeno je u postupak e, u kaznene postupke i mora se nešto napraviti po tom pitanju. Treba zaštititi dijete u cijelom tom procesu koja treba imati pravo na pravično suđenje. Još je važnije da se spriječi da djeca ponovno e, počine kazneno djelo i da ih se dobro integrira u društvu. To je od izuzetnog e, nevažnosti. Na posljedku osuđujem egipatske vijesti koje su ponovno e, ponovno e, odlučili da odgode suđenje o kojem smo mi donijeli rezoluciju, a radilo osobi koja je bila e, uhićena prije tri godine kao maloljetnik. Steven Wolf. Hvala. Svako toliko neka odluka ili presuda se pojavi i čini nam se da je prihvatljiva. A danas vidimo da postupak zaštite djece u kaznenom postupku čini se razumnim. E, Ujedinjena kraljevina je se odlučila da ne bude dio ovih e, standarda, jer naši su standardi viši. Međutim, nije to bit. Bit je u tome da će ljudi sada trebati glasati u referendumu 23. lipnja i oni moraju shvatiti da će se danas uvode odredbe koje su različite od naših po pitanju djece. A prije ili kasnije bit će i drugih takvih odredbi. Ovdje se ne radi o statusu quo, a e, mm, ovo radi se o budućnosti, a e, Ujedna kraljevina e, mora znati o čemu odlučuje. Ovime zaključujemo obrazloženje glasovanja o Kinići izvješću i sada dolazimo do obrazloženja glasovanja gospođe Hübner. Prvi govornik, gospodin Benito Ziluaga. Hvala Hvala lijepa. Glasali smo smjernicama za proračun, ali e, moramo ju se sredstva još konkretno dodijeliti i zato se mi zalažemo za otvoreni dijalog prije konačnog dogovora o proračunu. Ali prijedlog proračuna za 2017. godine nije baš izvukao poruke iz e, prošlih događanja o boljoj raspodjeli prihoda i o tome da europski proračun treba zasnovati na e, bruto domaćem proizvodu svake države članice. Uskoro ćemo početi plaćati za skladištenje izbjeglica u trećim zemljama. A jučer smo čuli da je tako što u osnovi nezakonito. Sramotno je da imamo proračun za e, mobiliziranje vojske u Egejskom moru, ali ne i za prihvat izbjeglica. Moramo pažljivo raditi i paziti na tome da e, ne ostanemo bez europskih vrijednosti. Hvala, a sada Paloma Lopez Vermeljo. Hvala lijepa. E, glasala sam protiv ovog izvješća. Zato što se time ratificira neoliberalni pristup europskom proračunu. To je regresivni pristup financiranju, a nedostaje i demokratski nadzor nad sredstvima. Čini mi se zaista problematičnim da se ovdje <clears throat> jačaju strukture ekonomskog upravljanja te da se nameću mjere štednje na i javno financiranje koje idu na uštrb socijalnih prava većine građana još je gora činjenica da se e, sredstva izvajaju da se e, ojačaju strukture tržišta umjesto da se e, pokuša stvoriti drugačiji oblik produktivnog modela. Ovdje se zalaže za privatna ulaganja. Mi mislimo da se trebaju donositi odluke u skladu s onim što žele države članice, a naročito na planu industrije i poljoprivrede mislim da ih treba podržati. E, Daniel Henon na jednu minutu. Hvala. Prije 800 godina u mojoj izbornoj jedinici na obali rijeke Temze plemići i kralj sklopili su dogovor, a e, iz toga e, je izrastao na tom mjestu parlament Westminster. I e, tamo se naročito pazi da se ispravno troši novac. To je zapravo ključna uloga parlamenta da se gleda što radi izvršna vlast, da se ona nadzire. Ali Pogledajmo kako razlika između nacionalnih parlamenta i ovog parlamenta. Mi kao europski zastupnici stalno tražimo za više novca, za više europskih sredstava, za veći proračun. To je upravo drugačije od onoga što rade nacionalni parlamenti, što im je zadatak. I mislim da kada govorimo o tome trebaju li Britanci i, i kako treba glasiti na referendum, proračun nikada neće biti manji. Hvala sada Andres Mamikens na jednu minutu. Hvala lijepa. Da, prilično je jasno da je glavna stvar da se e, nađu dodatna sredstva, a isto tako da se trebaju racionalizirati i e, drugačije trošiti sredstva iz velikih država članica. Ali pogledajmo li obzor 2020. E, digitalne i program tržišta kao i mala i srednja poduzeća i dakle e, mnoge nove mjere e, naročito mjere za poduzetništvo od izuzetnog su značaja za europski proračun. Jasno je također da dodatna sredstva u iznosu 2 milijarde eura za Grčku, da će nam ona dati mogućnost za borbu protiv nestabilnosti i zato sam ja glasao za to. Sada Steven Wolf na jednu minutu. Hvala. Jučer je u britanskom parlamentu guverner e, Britanske banke rekao da postoji rizik ako Velika Britanija ode iz Europske unije. On je zaboravio govoriti o riziku ostanka u Europskoj uniji te o riziku od toga da ne dođe do promjena u Europskoj uniji. S obzirom na proračun za 2017. godinu koji smo danas izglasali, vidimo da je ovo licemjerni status kojim se pokušava spriječiti da Europska unija dobije više novca. Britanci moraju shvatiti da ako glasaju za, da će glasati za organizaciju koju vode državni službenici, čiji je glavni cilj da ih, e, da se poveća proračun Europske unije, a da njih Britance nitko ne zastupa. Britanci su jasno rekli da za svaki oporezivanje ih netko treba zastupati, a vi ovdje govorimo o proračunu o kojem zastupnici nemaju nikakvu riječ. Hvala na jednu minutu Stanislav Polčak. Hvala lijepa. Ja sam se podržao ovaj dokument, a jer je važan da se izradi proračun i mislim da se Europsku uniju ne smije destabilizirati još na jednom području, a to je područje proračuna prethodno predsjedništvo, luksemburško predsjedništvo, pokazalo nam je na koji način možemo na učinkovit način izraditi proračune i kako ih možemo usvojiti. Bio je to jedan od uspješnih koraka luksemburškog predsjedništva i na sadašnje predsjedništvo, kao i sljedeće slovačko predsjedništvo, da će oni uspjeti da se priča s proračunom privede sretnom kraju. Bilo bi mi draže da se proračun priprema s većom dozom fleksibilnosti, stoga što su pred nama značajne izazovi od migranske krize, strateških ulaganja i općenito e, mnoge napetosti u našem susjedstvu na što moramo biti spremni. Hvala. Ovo je bilo posljednje obrazloženje glasovanja o izvješću Gajer i sada prelazimo na izvješće kolegice Hübnea o međuinstitucijskom sporazumu o bolje izradi zakonodavstva. Kristina Morvaji je prva govornica. Hvala lijepa. Ja sam bila suzdržana i nisam glasovala za Međutim, dijelovi izvješća su mi se doista svidjeli, pogotovo oni koji su potvrdili subsidijarnost i proporcionalnost, koliko su ta dva pojma važna i koliko važnu ulogu imaju nacionalni parlamenti. Što mi se, zašto mi se to toliko svidjeli i zašto onda predlažem da moji kolege iz Mađarske trebaju također pročitati ovo izvješće. Mislim da je važno podsjetiti naše svoje građane što točno znači subsidijarnost? To znači da države zadržavaju svoj suverenitet i ne odriču se svojih prava, to jest mogu odrediti vlastitu budućnost i sudbinu. Međutim, to radimo unutar E, vrlo dobro definiranog uskog pravnog područja. Hvala vam lijepa. Jedna minuta. Gospodin Pospišil, hvala vam predsjedniče. Ja sam glasovao za ovo izvješće jer sam svjestan da kvaliteta naših zakona je ponekad sporna kada sam ja bio odgovoran za tu opciju i za prenošenje zakonodavstva Europske unije u naše zakonodavstvo, postao sam svjestan činjenice da postoje različita tumačenja direktiva i pitali smo se koji je najbolji način da se direktiva prenese u nacionalno zakonodavstvo. Zato mi je drago da sada postoji ovaj dogovor koji je fokusiran na kvalitetu zakonodavstva. To nije samo tehnički posao, već ima i političko značenje. Ako ovaj parlament i druge institucije Europske unije predlože zakone koji su loše kvalitete, onda to ima i učinak na to kako naši građani i glasači promatraju i doživljavaju Europsku uniju. Uloga nacionalnih parlamenta, pa parlamenta je ojačana i mislim da bismo s tim trebali nastaviti i u budućnosti. Hvala Sven Šulcima jednu minutu. Gospodine predsjedniče, dragi kolege, ja sam glasovao za ovo izvješće. Moram reći, međutim, da mi je bilo teško glasovati za, jer sve ide u jednom smjeru, ali u jednom ili dva područja možda smo trebali biti konkretni ili jasni u preporukama. Kad riječ o malim i srednjim poduzećima, primjerice, žao mi je što nema... E, obvezujućih te, testova za mala i srednja poduzeća. Mislim da e, bi proces pregovora između e, tri institucije trebao biti transparentniji. Mislim da je komisijin prijedlog, onaj prvotni, bio dobar, ali na neki način je razvodnjen tijekom pregovora, tako da sam ja glasovao za, ali imam određenu zadršku. Hvala. Gospodin e, Mama Kinis ima jednu minutu. Naravno, regulativa Europske unije treba biti najbolje kvalitete. U protivnom će utjecati na e, pola milijarde ljudi koji žive na našem planetu, kao e, sva i sva druga područja, kulturu, obrazovanje i tako dalje. Kad je riječ o dokumentu, predmetnom dokumentu, jako je važno da puno aspekata koji se odnose na male i srednje poduzeća su uzeta u obzir. Većina kompanija u, u, u Europskoj uniji su mala i srednja poduzeća. Bolja regulacija te pojednostavljena pravila E, su nešto što je pozitivno. Većina ljudi koji žive u Europskoj uniji ne zna e, što se događa u europskim institucijama, tako da se, institucijama, tako da se moramo približiti našim građanima. Na kraju bih htio reći da je jako važno ostvariti kvalitetnu komunikaciju između komisije i parlamenta. Zato sam glasovao za. Hvala. Gospodin Makovej ima jednu minutu. Imamo zakonodavstvo koje je jako bogato, možda i prebogato, ali ono nije jasno. Brojni naši kolege e, imaju vlastite e, planove. Našeg zakonodavstva je puno, ali puno se bavimo partikularnim interesima. Posljedica toga je mješavina različitih stvari. I stoga je našim e, biračima teško shvatili što znače e, ti zakoni i isto tako fali, odnosno nedostaje dosljednosti. Zakoni moraju biti jasni, precizni, a naš cilj je imati zakonodavstvo koje je namijenjeno europskim građanima, a ne da se bavimo partikularnim interesima parlament, komisija i vijeće e, moraju se međusobno konzultirati. Hvala. Gospodin Piper ima jednu minutu. Ja sam e, glasovao za ovo izvješće, a male tvrtke će imati koristi od smanjenja birokracije. Isto tako je potrebna neovisnost u procjeni prijedloga komisije. U svome nacrtu komisija se naglašava, se fokusira na e, uvođenje strožih uvjeta na nacionalnoj razini, takozvani gold plating i postoji niz akata koji se planiraju povući na godišnjoj razini. U trijalogu bez glasa parlamenta e, poduzeti su e, koraci prema većoj e, transparentnosti i voditelj našeg pregovaračkog tima nije bio baš model. Trebamo pokazati tko je odgovoran za različite faze europskog zakonodavstva. Hvala. E, Mark Tarabela, jednu minutu. Gospodine predsjedavajući, e, tri e, socijalista u ovom parlamentu su glasovali za. Parlament, dakle, ko, samo konzultiranje parlamenta nije dovoljno, a radi se o temeljnoj stvari. Osim toga, e, socijalisti smatraju da refit koji je dio ovog e, sporazuma predstavlja opasnost i alat za uništavanje pravila za socijalnu zaštitu, za zaštitu okoliša i za e, zaštitu zdravlja javnog zdravlja. Stoga za nas nije bilo moguće prihvatiti ovaj institucionalni e, ugovor. Europska unija ima veliku potrebu za socijalnom harmonizacijom i mislim da e, ovaj tekst ne odgovara e, tim osnovnim potrebama. Hvala. I posljednji govornik je Steve Wolf. Hvala. Bolji zakoni, bolja regulativa, tko bi se usprotivio toj ideji i Europskoj uniji sasvim sigurno trebaju bolji zakoni. 40 godina europskog zakonodavstva dovelo je do rekordno niskih stopa rasta. Europsko zakonodavstvo dovelo je do pada produktivnosti, nezaposlenosti širom eh, kontinenta eh, u prosjeku od 30%, e, a među mladima je ta stopa još i viša. I sve to zbog europskih zakona. A kad pogledamo europsko zakonodavstvo, trebamo pogledati i kako oni nastaju. U SAD-u postoje senatori i kongresnici koji e, reguliraju e, stvari jer to drža, jer to drža, savezne države žale, žele. Ovdje u Europskoj uniji zakone kreiraju europski činovnici. E, ovdje se radi zapravo o kapetanu koji e, naprosto sa broda koji tone e, ne želi da želi više zakona. Hvala, sada prelazimo na zahtjev za rezolucijom vezano uz obnovu sporazuma s Filipom Morisom. EMI Kad pogledate naziv ovog izvješća, očito je da se radi o sporazumu o duhanskim proizvodima. E, sporazum, naravno, pod navodnicima. Možemo zamisliti da da je taj sporazum nešto što su osmislili europski birokrati. Međutim, kada pomnije pogledate to izvješće, shvatite da PMI nije nekakva kratica europskih birokrata, već e, Philip Morris International, veliki e, proizvođač duhanskih proizvoda. I to je tek jedna od niza kompanija koje žele ovakve sporazume. Stoga mislim da je važno da se na završnom ispitu u srednjim školama traži da se napiše esej ovakvom sporazumu. I mislim da se ne bi trebalo puštati srednjoškolce da maturiraju ako ne shvate što ne valja s ovakvim e, sporazumima. Gospodin Pospišil, imate jednu minutu. E, hvala gospodine predsjedavajući. Nakon što sam proučio sve dokumente, e, moram reći da imam određenu zadršku prema ovom dokumentu. Ovdje se pokazuje da je prethodni sporazum a danas smo glasovali o njegovom produžetku, a taj sporazum je pokazao da je s jedne strane došlo do e, smanjenje pada prometa krivotvorinama e, Filipa Morisa, ali istovremeno je došlo do porasta prodaje e, ilegalne prodaje duhanskih proizvoda. Dakle, nije došlo do pada e, ilegalne trgovine. E, tako da moramo pronaći sistemsko rješenje, a ne potpisivati sporazume s individualnim kompanijama, jer ne bi bilo dobro da dođe do uništavanja tržišta zbog ilegalnog e, duhana u Europi. Hvala. Gospodin Manikinis, e, imate jednu minutu. U mojoj zemlji, u Latviji, duhanske krivotvorine su u porastu svake godine, iz godine u godinu. Naša regija je jedna od najsiromašnijih u Europskoj uniji i stanovnici pokušavaju držati glavu iznad površine kad govorimo o krivotvorenim cigaretama. I ako se ništa ne napravi u pogledu zakonodavstva, to bi bilo to će biti šteta. Od dvije, veljače Dakle, dokument je objavljen u veljači 2016. godine, a očekivali smo ga u svibnju prošle godine. Ovdje govorimo o nezakonitom trgovanju krivotvorenim cigaretama. Potrebne su nam smjernice da se to spriječi. Hvala. gospodin Buhner je sljedeći. Imate jednu minutu. Hvala gospodine predsjedavajući već neko vrijeme postoji sporazum između Filipa Morisa i Europske unije. Ja sam uvjeren da ovakvi sporazumi su nešto što bismo trebali načelno izbjegavati. Prije svega zato što ne smijemo omogućiti da oni budu izlika za uplate sredstava. Osim toga, Europska unija ne postoji za e, postavljanje sporazuma s pojedinim kompanijama, već se e, treba treba jednako postupati sa svima. I osim toga, ovdje se radi o utjecaju na Europsku uniju. Dakle, bilo je slučajeva gdje različite kompanije, prije svega Philip Morris, e, stječu sve veći utjecaje u svijetu politike. Mislim da ovu priliku trebamo iskoristiti za usvajanje jasnih pravila. Stoga mi je drago da je parlament glasovao za ukidanje ove suradnje. Hvala. Gospo, gospođa Makove je sljedeća. Imate jednu minutu. Nezakonita trgovina duhanskih proizvoda eh, uzrokuje gubitke od 10 milijuna eura godišnje. Mi gubimo naš novac. Osim toga, ovakva nezakonita trgovina se koriste za financiranje prekograničnog kriminala, organiziranog e, kriminala, to doprinosi e, trgovini ljudima i tako dalje. Žao mi je što Europska komisija je e, dugo oklijevala dok nam nije objasnila koja je dodana vrijednost ovakvog sporazuma. Nadam se da se u budućnosti to više neće ponavljati. Želim da Europska komisija pokaže puno transparentnosti svi koji su sudjelovali u ovim pregovorima e, morali su čuvati povjerljivost izrečenoga i dakle sve je bilo zatvoreno za javnost, a puno je toga pod potpisano. Potrebno je više transparentnosti. Dvije godine nakon potpisanog sporazuma, a istovremeno je došlo do porasta e, nezakonite trgovine duhanskih proizvoda. Treba nam više transparentnosti. Hvala, sada smo završili obrazloženja glasovanja i e, prekidam sjednicu do 15 sati.